glasovanje u 12.30. Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava komisije o stanju razvojne agende iz Dohe. Prva govornica je gospođa Reding, izvolite. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, za dva tjedna započinje deveta ministarska konferencija VTO-a, Svjetske trgovinske organizacije, koja će biti od velikog značaja za tu organizaciju i za multilateralni trgovinski sustav. Prvi puta u niz godina smo blizu postizanja sporazuma o određenim elementima naše razvojne agende. Ako članovi Svjetske trgovinske organizacije uspiju postići konsenzus, onda središnji element ishoda bit će sporazum za olakšavanje trgovine koji će donijeti goleme koristi trgovcima diljem svijeta poboljšavanjem carinskih postupaka, povećanjem transparentnosti, smanjenjem administrativnog opterećenja i omogućavanjem robi da se brže kreće preko granice. Svi članovi e, wto a će imati koristi od tog sporazuma, a najveće koristi će imati zemlje u razvoju, naročito manje zemlje u razvoju i najmanje razvijene zemlje. Sporazum će im e, pomoći da poboljšaju rad carine, razvoju razviju regionalnu trgovinu, da potaknu njihovu integraciju u svjetske lance vrijednosti. Europska unija će pružiti pomoć tim zemljama i pružit će im pomoć u provedbi sporazuma. Sporazum o olakšavanju trgovine ići će ruku pod ruku sa e, sporazumima po poljoprivrednim pitanjima, razvojnim pitanjima, što uključuje također i pitanja koja su posebnog značaja za najmanje razvijene zemlje. Sporazumi su već postignuti po pitanju smjernica za e, preferencijalna pravila o porijeklu, za primjenu uvoznih pravila na e, te zemlje i također na izuzeće usluga što donosi čitav niz e, rješenja za pružatelje usluga iz najmanje razvijenih e, zemalja kako bi one mogle razviti svoje tržište usluga. Iako je po svojoj prirodi ograničen, takav paket se ne smije smatrati malim. Uz gospodarske koristi koje on donosi, da ovaj eh, paket će imati također i golem učinak na sustave, zato jer predstavlja prvi korak ka eh, zaključenju agende iz Dohe i također postiže razvojne ciljeve kruga pregovora iz Dohe. Ako ova konferencija bude uspješna, otvorit će vrata i daljnjim pregovorima o ključnim pitanjima eh, runde iz Dohe, kruga iz Dohe, što uključuje pristup tržištu industrijskim eh, dobrima, što treba riješiti na multilateralnoj razini. Također će pripomoći rješavanju drugih problema koje, iako nisu obuhvaćene mandatom iz Dohe, su od ogromnog značaja za trgovce. Središnji element ishoda će biti radni program kojim će se sve članice VTO-a obvezati da će ponovno sjesti za pregovarački stol. Također će se razgovarati na ministarskoj konferenciji o drugim pitanjima i vjerojatno će se ih i dogovoriti. Od velike važnosti je proširenje sporazuma o informacijskoj tehnologiji o kojem su nedavno ponovno započeli pregovori i koji napreduju ka značajnom ishodu. Na kraju, uzimajući u obzir važnost ministarske konferencije, Pozdravljamo činjenicu što će članovi Europskog parlamenta sudjelovati u tom događaju kao dio izaslanstva Europske unije i također veselimo se razmjeni mišljenja sa zastupnicima parlamenta. Hvala, gospođo povjerenice. A sada želim dati riječ e, govornicima u ime zastupničkih klubova. Prvo kolega Zavra Bregan. Hvala. Hvala vam na vašem izlaganju. Internacionalizacija našeg gospodarstva će svakako predstavljati jedan od stupova gospodarskog rasta i u tom cilju potrebna nam je dojena liberalizacija gospodarstva i uklanjanje direktnih barijera. No kako bismo poboljšali učinak ove liberalizacije potrebna nam je provedba makroekonomskih politika koje će biti dosljedne s time naime transparentnost proračuna, pojednostavljenje birokracije i fiskalna politika, a naravno i ulaganje u obrazovanje i u infrastrukture. Stoga Multilateralni sustav treba biti dopunjen ovakvim političkim mjerama. Četvrta konferencija programa Aid for Trade, pomoći za trgovinu koja se držala u sedmom mjesecu 2013. godine, istaknula je upravo važnost ovog aspekta. No, još mnogo toga treba učiniti na ovom području. Slažem se da je važno da postoji takozvani state facilitator. To je važan instrument za zemlje u razvoju i također za mala i srednja poduzeća. Također pozdravljam otvaranje sporazuma o uslugama TISA zato jer ne sumnjam uopće da, ovaj, će ovaj sporazum predstavljati motor za razvoj zemalja u razvoju, ali i razvijenih zemalja, no naročito za zemlje u razvoju. S time e, želim reći da pozdravljam zalaganje parlamenta na ovom području. Hvala vam, gospođo predsjedniče, i hvala, gospođo e, povjerenice. Hvala na izlaganju. Kolega Morera, na dvije minute. Gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, uvaženi kolege. Odbor za proračun ovoga parlamenta je usvojio jedan prijedlog o razvojnom stanju agende iz Dohe i o tome će se izvješću glasati uskoro. Nadalje, ministarska konferencija u Indoneziji, kao što ste vi rekli, gospođo povjerenice, dakle dozvolite mi da kažem u vezi s time da smo mi organizirali jednu konferenciju o svjetskoj trgovinskoj organizaciji i time smo željeli istaknuti važnost snažne i učinkovite parlamentarne dimenzije svjetske trgovinske organizacije kako bismo ojačali transparentnost i legitimitet te organizacije. Dakle, u oči devete industrijske konferencije koja će se održati od 3. do 16.12. u Indoneziji. Svi iščekujemo pozitivan ishod te ministarske konferencije. Veleposlanik eh, Roberto Acevedo je preuzeo važnu ulogu u tome i treba istaknuti njegove napore u tom smislu. Naravno, rezultati su još nepredvidivi, no nadamo se da će se postići sporazum eh, oko glavnih eh, tema, odnosno na području poljoprivrede, trgovine, razvoja i olakšavanja, olakšavanja trgovine, što je, kao što ste vi ispravno rekli, glavni dio ovoga paketa o kojem se pregovara. Također, trebamo istaknuti važnost zakonodavnih pregovora u VTO jer jedan neuspjeh bi imao vrlo negativne posljedice. Hvala gospodine Rinaldi. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo povjerenice, mi s velikom e, pozornošću pratimo pregovore sada već u Ženevi, znamo da su oni vrlo intenzivni i mi stojimo uz komisiju koja je još jednom pokazala da je gospodarska sila koja se najviše zalaže za multilateralnu logiku koja će urediti globalno natjecanje koje stvara e, bogatstvo, ali ne nužno ga i raspodjeljuje na pravedan način. Naravno, mnogi su razlozi da to podržimo, dakle pomoć zemljama u razvoju, na čemu insistiramo, imamo velike očekivanja po pitanju olakšavanja trgovine i također e, e, rasterećenja birokracije, a također naše male i srednja poduzeća očekuju da budu dijelom globalnog tržišta. Naravno, za sada primjećujemo da se ne govori o korupciji niti o fiskalnoj jednakosti. To su riječi koje ne nalazimo u pripremnim dokumentima i ja razumijem da su to teme koje su nadležnosti zemalja, no nadam se da će Europska unija dići i svoj glas i po tom pitanju zauzimajući također i svoj unilateralni stav. Dva pitanja za komisiju. Prvo, uloga Europskog parlamenta u vezi sa ratifikacijom sporazuma do kojih će eventualno doći prilikom ministarske konferencije. Nadam se da je to važno, naročito kada je riječ o olakšavanju trgovine i izmjeni gata za poljoprivrednu politiku, paket pomoći za zemlje u razvoju. Znači bitno je da imamo demokratsku kontrolu Europska unija i tu u prvom redu imamo um, demokratsku kontrolu koja uključuje i parlamentarnu dimenziju i želim da me razuvjerite po tom pitanju. Osim toga imamo brojne dane koje nam e, predstoje um, u kojima ćemo razgovarati s državljanima, imamo dan potrošača i tako dalje. Zašto ne bismo tako nešto organizirali i po pitanju svjetske trgovinske organizacije ne stignemo sada više prije ministarske konferencije ali možemo to poslije očiniti sa dionicima kako bismo raspravili o ishodu konferencije hvala a sada na minutu i pol gospođa Muskardini hvala gospodine predsjedniče povjerenice vi ste govorili o rasterećenju birokratskih opterećenja kako bi se olakšalo prijelaz granica dobrima. A ja vas pitam zašto ne bismo govorili snažnije o zajedničkim pravilima koje treba poštivati, zašto ne bismo recimo govorili o borbi protiv krivotvorina i zašto ne bismo um, govorili o oznaci podjekla što nam omogućuje da e, razlikujemo vrste robe koje imamo. Dakle, tu je ipak Europa u drugom planu. 13 godina od Dohe, a ništa se nije postiglo. Vi ste govorili o malim koracima koji su međutim nama poslužili da ostanemo na istom mjestu. Ne želimo da se nastavi istim putem. Ovaj parlament je u prethodnom sazivu izglasao rezoluciju za Svjetsku trgovinsku organizaciju, međutim ništa se tu nije učinilo jer se uvijek čekalo ishod iz Doha. Sada se približavamo novom događaju u tom smislu i pitamo se hoćemo li još morati beskorisno čekati daljnjih 13 godina kako bismo dobili konačne odgovore i kako bismo dobili zajedničke zajednička pravila koja će učiniti tržište pravednim i slobodnim i kako bi naše industrijsko tkivo u Europskoj uniji imalo konačno potrebnu čvrstinu kako bi zemlje u razvoju imali veće nade koje se ipak smatraju jednakima E, e, koje su već razvijene i tu mislim na Kinu i afričke zemlje koje su, se izjednačavaju sa zemljama koje su doista u razvoju. Hvala. Sada na jednu minutu gospodin Šolc. Hvala. Odnosi sila koji su se izmijenili u svijetu će dovesti do promjena u VTO-u. Ti pregovori koji se odvijaju u Ženevi dva tjedna prije sastanka na Baliju pokazuju da se nije mnogo ostvarilo. Treba mm, uvidjeti da se nastoji isključiti zemlje u razvoju i za njih se stavlja na raspolaganje tek određena sredstva uzimaju se u obzir drugi interesi u odnosu na njihove, recimo, luke. Dakle, zapravo mi crpimo sirovine iz tih zemalja i zbog toga je konferencija u opasnosti od negativnog ishoda. Potrebna nam je financijska konstrukcija koja će nam omogućiti da pomognemo zemljama u razvoju i recimo u, u okviru pregovora o poljoprivredi. Također, Treba uzeti u obzir pitanje kvota. Europska unija mora postići to da se u pregovorima postigne konstruktivan kompromis. Neuspjeh je neprihvatljiv zato jer u osnovi ne možemo si ga priuštiti zbog same budućnosti naših državljana. Civilno društvo treba steći mm, snažniju ulogu upravo zahvaljujući našoj intervenciji. Imamo jednu plavu karticu od strane gospodina Rubiga. Da vas prihvaćate? Da. Govorili ste o olakšavanju trgovine. Ne čuje se dobro, ispričavamo se. Hvala, imam pitanje. Kada je riječ o trgovinskim olakšicama za mala i srednja poduzeća, vidite li vi ovdje mogućnost da se ukine singular undertaking, odnosno da se za mala i srednja poduzeća otvori i ta mogućnost kako bi se moglo pokrenuti gospodarsku djelatnost i koji su, izgledi za e, krug pregovora iz Dohe. Gospodin Šolc, izvolite. Gospodine Rojbih, e, mala i srednja poduzeća trebaju imati koristi od ovih olakšica. Međutim, pitanje je sljedeće. Ono što je predmet sadašnjih pregovora. Je li to dovoljno? Tu imam e, određenu zadršku. Dakle, mi trebamo ipak ići više u tom pravcu, odnosno pregovori trebaju predstavljati doprinos uspjehu pregovora. Hvala, nastavljamo sa sljedećim govornicima. Gospodin Kaspari. Još je nekoliko dana do sljedeće međuministarske konferencije u Indoneziji. Svi se suočavamo sa istom situacijom koja je prisutna već niz godina. Očito je da se ne postiže napredak u pogledu olakšavanja i unapređivanja trgovine. nema mogućnosti da se dovedu u pitanje brojke. Što je više zemalja uključeno u svjetsku trgovinu, e, to su razvijeni, uključeni u globalizaciju. Indonezija je recimo primjer zemlje koja se jako otvorila i doživjela rast. Isto vrijedi odnosno s druge strane postoje mnoge afričke zemlje koje e, ne sudjeluju baš u svjetskoj trgovini i položaj ljudi, životni standard ljudi koji tamo žive je dosta težak. Možda će se na ovoj konferenciji postići napredak ako se to e, uspije postići, barem u maloj mjeri i olakša se trgovina, mada su očekivanja mala, možda ćemo moći ostvariti napredak i u drugim područjima. Mislim da, da u ime, govorim sada, čini mi se u ime cijelog kluba, e, da je cilj dodatna maksimalna liberalizacija. E, I to na multilateralnoj razini. Mislim da su bilateralni pregovori e, druga lošija opcija. Gospođa Megines. Hvala gospodine predsjedavajući. Nadovezat ću se na gospodina Kasparija. E, nedavn, e, odnedavna se zapravo naglasak stavlja na bilateralne, a ne multilateralne sporazume koje proizlaze iz razvojnog plana iz Dohe. E, nadamo se da ti pregovori također dobro napreduju, iako um, u VTO nisu baš uvjereni u postizanje sporazuma. zašto je zapela Doha 2008. godine zbog pitanja vezanih uz poljoprivredu. E, zemlje su željele na svoj način zaštititi vlastitu poljoprivredu. Ostvaren je određeni napredak, ali nisam siguran, sigurna je li dostatan. Kad je, pitanj, kad je poljoprivreda u pitanju, e, to je kontroverzno pitanje. E, postoji sporazum s Kanadom i sporazum s SAD-om. Mi moramo biti vrlo e, pažljivi kada govorimo i o sektoru poljoprivrede u Europskoj uniji. Hvala. Sada predajem riječ gospođi e, Vajdere. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se slažem s kolegama koji su ma malo prije govorili. Danas Europska unija i svijet trebaju snažnu svjetsku trgovinsku organizaciju više nego ikad. Sadašnja kriza pokazala je da su pravila VTO-a u velikoj mjeri nas zaštitila od protekcionizma koji obično cvijete u vrijeme krize. Stoga trebamo nastaviti sa strukturnim reformama. One će osigurati E, sustav trgovine na svjetskoj razini koji nije diskriminirajući. Trebamo braniti interese tvrtki iz Europske unije, posebice malih i srednjih poduzeća. Unaprijeđena e, suradnja u području prometa i poruza, poreza e, olakšat će i potpisivanje sporazuma o olakšavanju trgovine. Europska unija je veliki izvoznik usluga, stoga je posebno važno utvrditi E, ukidanje prepreka za trgovinu i za ulaganja u sektoru usluga i to bi trebao biti jedan od prioriteta VTO-a. Osim toga, jako je važno za sve države članice da poštuju pravila VTO-a. Nijedna država članica bi trebala jednostrano primjenjivati gospodarske sankcije ili promijeniti carinske kvote. Jako je važno unaprijediti i e, mehanizme kontrole pridržavanja pravila VTO-a. Hvala. Hvala. Sada predajemo, predajem riječ gospođi Kestinger na minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. E, pregovori unutar razvojnog plana iz Dohe trenutno prolaze vrlo zanimljivu fazu. Biće zanimljivo vidjeti kako će ići dalje. upućene su vrlo jasne poruke u Europi. Sada smo u fazi sve ili ništa i dosta smo blizu ruba propasti i mislim da trebamo mm, proći zadnju dionicu prije e, finiša. E, bitno je olakšati trgovinu u poljoprivrednim proizvodima i u Baliju i u Ženevi se trebamo pobrinuti, se trebamo pobrinuti da se poslože zadnje, e, zadnji dijelovi slagalice razvojnog plana iz Dohe. Potreba nam je trgovinski sustav, multilateralan koji dobro funkcionira. Potreba nam, je okvir da se i razvijene srednje i e, slabi razvijene zemlje dalje razvijaju. Potreba nam je multilateralni okvir koji će predstavljati prioritet u odnosu na bilateralne sporazume. Trebamo dovršiti e, razvojni e, plan iz e, Dohe, a ne ga prepustiti bilateralnim sporazumima. Takvi sporazumi mogu samo nadopuniti razvojni proces iz Dohe treba osnažiti, osnažiti, bitno je osnažiti VTO i tu eh, parlament ima važnu ulogu. Sljedeći govornik je gospodin Kelan. Hvala, gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Možda treba imati na umu da će razvojni, bi plan iz Dohe mogao povećati izvoz za više od 300 milijuna eura pogotovo u ovoj situaciji, današnjoj situaciji, trebamo što više primjenjivati nediskriminirajući trgovinski sustav koji se temelji na međunarodnim standardima. Ali zato je potrebna strukturna reforma Svjetske trgovinske organizacije. Svi, svi trebaju biti obuhvaćeni. I dalje se trebamo usredotočiti na prioritete. Prvo, smanjivanje trgovinskih investicijskih e, prepreka za sektor usluga, uključujući informacijske tehnologije, e, e-trgovinu i financijske usluge. Drugo, veći naglasak treba biti stavljen na mala i srednja poduzeća u kontekstu međunarodne trgovine, znači treba pojednostaviti pravila. I treće, doista pružiti pomoć najslabije razvijenim zemljama. To podrazumijeva da Europska unija e, treba imati vlastitu inicijativu, što znači da najsiromašnijim zemljama treba e, pružiti e, pristup trgovini e, bez kvota i carina. Također treba očuvati kredibilitet Europske unije. U tom smislu bi trebali smanjiti, odnosno smanjiti za 80% subvencije za poljoprivredne proizvode iz Europske unije. Hvala. Sada ćemo čuti iz e, zastupnika koji su spontano javili za riječ. Prvi gospodin e, Rubik. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je jedna od najvažnijih odluka koja će se donijeti u idućih nekoliko mjeseci. Trebamo nadići krizu u Europi i stvoriti budućnost, odnosno budući okoliš koji će omogućiti našem gospodarstvu da osigura dovoljnu zaradu, odnosno dobit koji će unaprijediti životni standard u Europi. Trebamo vidjeti hoćemo li biti u mogućnosti e, postići napredak u pogledu multilateralnih e, sporazuma ili ćemo se e, za zaplesti u različite detalje. U tom kontekstu razgovaramo o razvojnom planu iz Dohe. Rečeno nam je da trebamo vidjeti kako zaključiti razvojni plan iz Dohe u e, prosincu, no više od toga se može postići. Ako stvari ne uspiju, tada nam je potreban plan nakon Dohe i dodatno definiranje. E, sljedeći govornik je gospođa Keller, ima jednu minutu. Hvala. SAD uvijek e, podržava multilateralizam, ali od 2007. godine zapravo ga E, podriva zahvaljujući plurilateralnim i bilateralnim sporazumima. Trebamo svi podržavati multilateralizam, a isto tako trebamo strukturnu reformu e, VTO-a kako bi svi primjenjivali ista pravila, kako bismo se suočili s izazovima poput klimatskih promjena, siromaštva, socijalne isključenosti, e, rodne naravnoteže i imigracije. Jako je to važno posebice za najslabije razvijene zemlje. Oni moraju biti uključeni u pregovore na e, interministarskoj konferenciji u e, Baliju. I jako je važno da se osigura e, pristup bez kvota i bez carinskih i bez carina. Ako želimo biti uspješni u pogledu Dohe, e, tada treba uključiti i najsiromašnije zemlje. Hvala. Hvala svim govornicima i na kraju predajem riječ gospođi Reding. Hvala gospodine predsjedavajući. Zajedno sa suradnicima ja sam zapisala važna izlaganja koja smo čuli, njihov doprinos i također e, naglašavam da ćemo ih sasvim sigurno uzeti u obzir prije svega zato što će e, zastupnici Europskog parlamenta biti članovi Europskog izaslanstva pa će biti još prostora za razmjenu mišljenja tijekom i nakon i prije konferencije. Bilo je pitanje koje se odnosilo na ulogu parlamenta u ratifikaciji. Među ću odlukama VTO-a koje treba donijeti na konferenciji u Baliju, samo mali broj njih ima e, pravni učinak e, prema e, članku 239 stavak 9 ugovora. Radi se o mehanizam praćenja za zemlje u razvoju. Za to su predviđene samo odluke vijeća. Kad je riječ o zaključenju sporazuma o olakšavanju trgovine Europske unije, a to isključuje Europski parlament, morat će e, se pridržavati internih e, e, postupaka, a to se odnosi na članak 218 stavak 6 i to šest mjeseci nakon konferencije na Baliju. Hvala gospođo povjerenice, sada bih najavio da sam e, dobio tri zahtjeva za rezolucijom za kraj ove rasprave i to od e, kluba zelenih, zatim Europske ujedinjene ljevice i od e, odbora za međunarodnu trgovinu. I s time zaključujemo raspravu. Glasovanje će biti održano sutra u 12 sati. Dame i gospodo, sljedeća tema Sljedeća točka je izvješće gospodina Marineskoa, a radi se o europskim sustavima za satelitsku navigaciju. Predajem prvo riječ gospodinu Marinesku koji će